Zampotero su od 27. travnja 2015. godine postali zastupnicima u Finskom parlamentu. Mi im čestitamo na tom imenovanju, a um, zastupništvo u nacionalnom parlamentu nije nažalost uh, prema članku 7 stavku 2 uh, zakona o uh, izboru zastupnika u Europskom parlamentu nesukladno i stoga su njihova mjesta od tog datuma slobodna.